sektore i ovi su zahtjevi upućeni nadležnim odborima. All'ordine dei lavori. Il progetto definitivo di ordine del giorno fissato alla conferenza... Dolazimo do dnevnog reda. Dakle, do konačnog prijedloga dnevnog reda koji je podijeljen zastupnicima i nakon konzultacija sa političkim klubovima stavio bih na, zahtjev, na glasanje prijedlog izmjene dnevnog reda srijeda, dakle izmjena druge i treće točke dnevnog reda na način da izjava komisije o odluci vezanoj uz socijalna prava, stup socijalna prava, dakle pomirenja između privatnog i profesionalnog života, bila druga točka dnevnog reda, odmah nakon e, izjave komisije o situaciji u Mađarskoj. Dobro, na ovaj način smo dakle izmijenili dnevni red. Osim toga primio sam Izvolite, Pitele, izvolite, imate riječ. Htio bih predložiti da nakon rasprave o Mađarskoj predvidimo jednu, jedan, jednu rezoluciju. upravo sada najavljujem taj tekst e, zastupniče Pitela. Kao što sam htio reći, klub SID je zatražio dakle da se rasprava o situaciji u Mađarskoj dovrši sa rezolucijom, o njoj ćemo glasati na sjednici u Svibnju i evo, zastupniče Pitela, jeste li zadovoljni? Sjajno. Protivi li se tko ovom zahtjevu? Tko je za? Tko je protiv? Tko je protiv? Zastupnik Jurek, izvolite. Izbo, Wysoka Izbo, Europa ma już Europa imala dovoljno sukoba, ne bismo trebali započinjati još jedan riječ je o zemlji koja želi vlastite kulturne politike. Ali rezolucija, početak sukoba protiv te zemlje znači samo produbljivati trenutnu krizu. Mnogi od nas osjećaju solidarnost sa Mađarskom, ali bez obzira na ono što mislimo, ne bismo smjeli pogrošavati krizu u Europi. Mislim da ova rezolucija nije potrebna. Pongo allora in votazione. Stavljam dakle na glasanje. Prego. Izvolite. Punto dell'ordine, prego. Izvolite, zastupnica Veržija. Monsieur Predsjedniče, Evo, samo jednu stvar da pojasnim. E, to se tiče zahtjeva gospodina Pitela. Imali smo dogovor između više klubova zastupnika da se dobije istovremeno i e, rezolucija i misija u Mađarsku. Tako da bih zamolila da to, kao što je dogovoreno među nama, e, bude zajedno stavljeno na glasanje. Hvala. Onorevole, io Ja sam primio zahtjev od gospodina Pitele, dakle u ime kluba SID da nakon rasprave donesemo rezoluciju koju ćemo glasati u svibnju. Nismo dobili zahtjev da se organizira misija. Quindi mi pare che la si pronuncia su ordine del giorno. Dakle, mi možemo odlučivati sada samo o dnevnom redu. Dakle, dajem, stavljam na glasanje prijedlog e, zastupnika Pitele, dakle kluba SID, da se donese rezolucija o situaciji u Mađarskoj, dakle da se o tome glasa u svibnju. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prijedlog je prihvaćen. Dakle, nakon te raspravimo imat ćemo rezoluciju o kojoj ćemo glasati u svibnju. Primio sam nadalje sljedeći zahtjev, dakle FDD zatražio da se dakle da dobijemo izjavu visoke predstavnice o situaciji Kopta u Egiptu i da se o tome raspravi nakon situacije u Turskoj i da se rasprava gospodina Dijakonua o Europskoj godini kulturalnog nasljeđa, dakle da se odgodi za svibanj. Izvolite, predstavite nam vaš zahtjev. Hvala lijepa. U, kao što znate, u Egiptu smo nedavno svjedočili atentatima na, kopcu, na Kopsku crkvu. Imamo više od 70 e, žrtava. Ovo je doista strašan trenutak e, za vjerske manjine u toj zemlji i zato tražim u skladu sa člankom 49 da se na dnevni red stavi rasprava o ovom pitanju da se potom provede poimenično glasanje. Pozivam se na riječi Pape Franje ovih dana koji je također zatražio solidarnost prema našoj kopskoj braći. Želi neko govoriti protiv ovog prijedloga? Zastupnik Preda. Hvala predsjedniče. Naš klub zastupnika zalaže se za raspravu o stanju kršćana u cjelokupnom Bliskom istoku, ali u petom mjesecu. Znam da se sutra sastajete s velikim muftijom egipatskim, imat ćete priliku izraziti mu našu zabrinutost o situaciji kopta. Mislim da trebamo razgovarati o kršćanima, ali u petom mjesecu dnevni red je jako popunjen. Hvala. Onorevole Obermajer, Zastupnik Obermajer, jeste... želite li zadržati ovaj svoj zahtjev, dakle da se e, na ovoj sjednici povede rasprava o koptima u Egiptu ili ćete e, se radi prikloniti prijedlogu zastupnika Prede, dakle da se održi rasprava na ovu temu u svibnju. Hvala vam. E, ne, mislim da je situacija kritična i ne možemo odgađati raspravu. Postoji niz drugih situacija koje su također kritične i zato su na dnevnom redu i zato smatram da o ovome valja raspravljati sada i to se evo upravo poklapa s posjetom Papa Franje Egiptu. Eh, voorzitter, ik u wat we nu precies gaan doen met elkaar. Predsjedniče, evo što ćemo napraviti. Imamo dva prijedloga. Tu je prijedlog gospodina Prede koji želi zasebno glasati. Drag mi je prijedlog gospodina Obermajera, ali tu je i drugi prijedlog gospodina Prede koji, o kojem bi se sada moglo glasati. A kao su predsjedatelj delegacije Moram reći da mi je jako stalo do prijedloga gospodina Prede, tako da bih htio znati o čemu ćemo ovdje glasati u biti. Gospodin Bostinaru. Ja se slažem eh, sa prijedlogom da se ovome raspravlja. Ali koga okriviti? Jer vlasti rade sve što mogu kako bi spriječile terorističke napade. A ono što znamo, teroristi su teroristi, a žrtve su žrtve. Pritom možda nije uputno spominjati vjersku pripadnost. I na to tako bih odgovorio kolegi Predi. Ne bih se sada ciljeno bavio tom skupinom i dakle, naglašavao je vjerski aspekt tragedije. L'aula je sovrana. Vječnica odlučuje, dakle stavljam na glasanje zahtjev dakle Enela kako smo ga čuli od kolege Obermajera, dakle da se na dnevni red ove plenarne sjednice, dakle nakon rasprave u Turskoj uvrsti rasprava uz izjavu visoke predstavnice o situaciji kopta u Egiptu. Poimenično glasanje, otvaram glasanje.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 tiče zahtjeva gospodina Prede, izvolite. Honorable Beres. Znam da ovo neće ništa promijeniti na stvari glede ovog glasanja, ali sam htjela reći da ja nemam svoju glasačku kartu i da sam htjela glasati protiv. Allora, vi propongo la seguente Dakle, predlažem sljedeće rješenje. Budući da će konferencija predsjednika odlučiti e, dnevni red za sjednicu u svibnju, predlažem da se na našu, da, da se na tu raspravu uvrsti zahtjev zastupnika Prede, dakle kojeg podržavaju i prema riječima zastupnika Bustinarova i socijalisti, no, mislim da nema smisla sada o tome glasati jer će na koncu o tome odlučiti konferencija predsjednika. Čini mi se da svejedno postoji želja da se ovome raspravlja u svibnju. Dakle, riječ o progonu kršćana u svijetu. Ja ću na zahtjev da gospodina Prede sutra na sastanku sa velikim muftijom naglasiti koliko je za Europski parlament važna tolerancija dijalog između vjera, njihov e, suživot, kako u Egiptu, gdje dakle, imamo muslimansku većinu i oko 10 milijuna kršćana. Dakle, važna je zaštita manjina. Dakle, ova poruka će biti upućena, odnosno izravno ću prenijeti svom gostu, kojeg ću sutra gostiti u Europskom parlamentu. Na koncu će konferencija predsjednika ratificirati ovu odluku koju osjećam u zraku. Također, u četvrtak je odbor za pravne poslove usvojio izvješće o imunitetu zastupnika Lebretona u skladu sa člankom 9 stavak 8. O ovome ćemo glasati tijekom, dakle, tijekom četvrtka. Nadalje, Klub GUE je u skladu sa člankom 105 predlaže odbijanje delegiranog akta komisije koji mijenja aneks broj 2 uredbe 978 kroz 2012, a koji se tiče općih tarifnih preferencija. I o ovoj rezoluciji ćemo glasati u četvrtak. Ovime usvajamo dnevni red ora. Sada prelazimo na izjave komisije o situaciji u Mađarskoj. Riječ ima prvi potpredsjednik Franz Timmermans. Thank hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici, predsjedniče vlade. Nedavni događaj u Mađarskoj izazvali su zabrinutost kod mnogih u Europskoj Uniji i u daljem svijetu. Mi smo također zabrinuti. Postavljena su